Good afternoon, ladies and Dobar dan, odnosno bolje dobro večer, dame i gospodo. Predlažem da otvorimo ovaj izvanredni sastanak odbora regiji. Otvaram izvanredni sastanak odbora regiji i počinjemo sa osvajanjem dnevnog reda. Imamo kratak dnevni red, ovo je ipak izvanredan sastanak. Imamo li kakvih e, prigovora ili komentara o dnevnom redu? Nema, dakle, dnevni red je usvojen, nemam nikakvih e, posebnih priopćenja za danas. Tako da možemo odmah nastaviti sa glavnom točkom na dnevnom redu, a to je razmjena gledišta sa Valdisom Dobrovskisom, potpredsjednikom Europske komisije za euro i socijalni dijalog, o predlogu komisije za uspostavljanje programa za potporu strukturnim reformama u razdoblju 2017-2020. U prosincu 2015. godine komisija je proslijedila parlamentu i vijeću prijedlog e, uredbe o uspostavi programa za potporu strukturnim reformama za razdoblje 2017-2020. Svrha tog programa je pomoći zemljama članicama u pripremi i provedbi administrativnih, e, institucionalnih i strukturnih reforma, što uključuje i potporu E, za učinkovito korištenje europskih sredstava u cilju promicanja rasta i zapošljavanja. Pomoć se pruža na zahtjev zemlje članice i u kontekstu preporukova po zemljama koje se izdaju u okviru europskog semestra i u okviru programa ekonomske prilagodbe ili sukladno reformama koje zemlje članice poduzimaju na vlastitu inicijativu. Pravna osnova je članak 175. i 197. ugovora. I to uključuje također izmjenu i dopunu sadašnje uredbe o zajedničkim odredbama. Također ima zajednički programski proračun od 142,8 eh, milijuna eura i to će se Stavite raspolaganje iz proračuna za tehničku pomoć u diskreciji komisije iz e, e, SF-a i e, Kohezijskog fonda i RDF-a parlamentarna tijela trebaju razmotriti koja je njihova nadležnost nad ovim predmetom, no 4. svibnja 2016. godine konferencija predsjednika odlučila je o raspodjeli nadležnosti i to da e, između odbora u ovom predmetu e, regiji sada ima ulogu vodećeg odbora, a odbor Ekon će izraditi mišljenje sukladno članku 54. poslovnika. Odbor budžet će izraditi mišljenje sukladno e, takozvanom članku 53+. Plus. E, Odbori Kult i PEH će izraditi e, još dodatna mišljenja sukladno članku 53. I nakon takvih odluka možemo sada konačno započeti sa radom i zato sam sazvala ovaj današnji izvanredan sastanak kako bi potpredsjednik komisije Dombrovski smogao iznijeti prijedlog našem odboru i izvjestiteljima za mišljenje iz e, nadležnih e, odbora i odbora koji izdaju mišljenja. Ovdje imamo naše suizvjestitelje, odlučili smo imati suizvjestitelje za ovaj predmet, gospođa Kreli, gospodin Van Nistelrooy. I imamo također izvjestitelje u sjeni i izvjestitelje iz drugih odbora, Empl, gospodin Šogor. Jesam li ispravno izgovorila? Dovoljno blizu. Hvala. Zatim iz odbora za proračun je izvjestitelj gospodin Jan Obricht. Dobrodošli. Nažalost, izvjestitelj odbora Ekon još nije odabran. Izvjestitelja ili izvjestiteljicu odabrat će se do kraja ovoga mjeseca, možda evo idućeg tjedna. Da, nadam se da će to biti još ovog mjeseca. Predajem odmah riječ e, gospodinu Dombrovskisu koji će održati uvodno izlaganje, a nakon toga ću dati riječ zastupnicima koji će imati prilike iznijeti komentare i postaviti pitanja. Počet ćemo od suizvjestitelja, izvjestitelja iz drugih odbora, izvjestitelja u sjeni. Tim redoslijedom, gospodine Dombrovskis, izvolite. Dobro. Gospođo predsjednice, uvaženi zastupnici, kao prvo hvala na ovom pozivu na raspravu o programu za potporu strukturnim reformama. Evo, tek prošlog tjedna Europska komisija usvojila je izvješća po zemljama sukladno europskom semestru, naročito preporuke za provedbu strukturnih reformi u cilju modernizacije gospodarstava zemalja članica, jačanja konkurentnosti, poticanja ulaganja i zapošljavanja i usklađivanja standarda i e, promicanja usklađenosti unutar zemalja članica, ali i između zemalja članica u Europskoj uniji. Iz prethodnih iskustava znamo da reforme djeluju. One zemlje članice koje su već provele ambiciozne reformske programe poput Španjolske, Irske, Portugala i prije toga Baltičkih država, sada nadoknađuju zaostatak, a mnoge od njih bilježe najviše stope rasta u Europi. I to se pretvara u nova radna mjesta, u smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti. No, u prosjeku provedba reformi nije zadovoljavajuća. Prema našim sadašnjim procjenama, zemlje članice ostvaruju određeni napredak e, u provedbi preporuka i e, relevantnih reformi. Priznajemo da provedba reformi zahtjeva političku hrabrost e, i sučeljavanje sa moćnim interesima a neke reforme podrazumijevaju i rashode iz proračuna, a neke mogu biti pak tehnički složene. Vrlo često zemlje se suočavaju sa izazovima kada je riječ o njihovim administrativnim i institucionalnim kapacitetima. Zakonodavstvo nije dovoljno. Ono što e, vrijedi tek je učinkovita provedba, a to je vrlo često najteži dio. Kako bi poduprla te zemlje, Europska komisija je poduzela proaktivne korake i prošle godine je sukladno tome uspostavila službu za potporu strukturnim reformama i ona je razradila prijedlog jednog posebnog instrumenta kako bi se pružila takva pomoć, tako da je došlo do ovog programa o potpori strukturnim reformama. Cilj programa je jačati kapacitete zemalja članica u pripremi i provedbi reformi, naročito u okviru procesa gospodarskog upravljanja i u kontekstu programa makroekonomske prilagodbe i preporuka po zemljama, naročito tamo gdje je riječ o provedbi europskog e, akija ili o provedbi reforme, reforme koje promiču rast, e, ukoliko je to u skladu sa europskim prioritetima. Program također pruža pomoć učinkovitom korištenju europskih fondova naročito Europskog e, strukturnog e, investicijskog fonda. Program je otvoren svim zemljama članicama na njihov zahtjev. Političke Politički resori otvoreni programu su brojni od e, pružanja javnih usluga i provedbe javnih usluga, upravljanja javnim sredstvima, od eh, tržišta rada do socijalnih politika i politika za rast eh, i poslovno okruženje i do politika financijskog sektora i pristupa financiranju. Potpora se pruža izravno putem eh, službi komisije ili od strane vanjskih pružatelja usluga koji dolaze iz drugih zemalja članica ili specijaliziranih službi unutar međunarodnih organizacija. Naglasak se stavlja na praktičnu potporu na terenu, usavršavanje radnom mjestu, mjesto recimo posebne edukacije. Komisija je uspostavila mjere potporu u uskoj suradnji sa dotičnim zemljama članicama na temelju njihovog zahtjeva i nakon njihove analize. Potpora se dogovara o suradnji između komisije i zemlje članice, čime se jača osjećaj vlasništva dotične zemlje nad, cijelim procesom. Naravno, očito je da treba osigurati potporu u okviru ovog programa i ona mora nadopunjavati postojeće programe za izgradnju kapaciteta i tehničku pomoć u okviru drugih europskih programa u okviru višegodišnjeg financijskog okvira i to treba također nadopunjavati i tehničku pomoć i druge aktivnosti koje se financiraju iz fondova poput ESI-a. Dakle, ovaj e, program e, će se financirati na razne načine. Da vidimo kako. Dakle, mi imamo 142,8 milijuna eura za sljedeće četiri godine od 2017. do 2020. I ta će sredstva doći prenamjenom dijelom dijela tehničke pomoći e, koja je dostupna komisiji sukladno e, fondovima za kohezijsku politiku i iz Fonda za ruralni razvoj, što znači da neće biti promjena u vfo Treba naglasiti da Nacionalni doprinosi, e, što uključuje i tehničku pomoć za svaku zemlju članicu za provedbu programa, dakle sukladno izvajanjima iz Kohezijskog fonda i Fonda za ruralni razvoj, je ostaće nepromijenjeni. Dakle, to nećemo dirati. U tom smislu, dozvolite da dodam da su službe komisije izvojile sredstva za financiranje programa vodeći računa o provedbi tehničke pomoći i aktivnostima u okviru kohezijske politike i e, politike ruralnog razvoja. Dopustite mi da spomenem još da za razdoblje 2014-2020 imamo na raspolaganju gotovo 400 milijuna eura više za tehničku pomoć e, u ova četiri fonda RDF, OSF e u Kohezijskom fondu i Fondu za ruralni razvoj. Za razliku od prethodnog programskog razdoblja imamo odakle tih 400 milijuna više za centraliziranu tehničku pomoć u ovom razdoblju. Prema našim analizama, nakon prenamjene sredstava više će sredstva biti dostupna za tehničku pomoć e, skladno inicijativi komisije za razliku od prethodnog programskog razdoblja. Naravno, svake godine razmatrat će se e, nacrt proračuna koji iznosi komisija, to će također e, i uključivati godišnja izdvajanja za programe na kraju. Zemlje članice će moći prebacivati sredstva iz nacionalnih omotnica za tehničku pomoć u ovaj program kako bi dogovorile tehničku pomoć. Kako bi se to olakšalo, uvedene su i neke izmjene uredbe o zajedničkim odredbama i drugim uredbama e, i također i u prijedlogu ovoga programa. Evo, nadam se da se slažemo da će program biti od ogromne koristi u pružanju potpore zemljama članicama u provedbi strukturnih reformi u cilju jačanja gospodarskog oporavka, jačanja administrativnih kapaciteta i promicanja konvergencije unutar i između zemalja članica. Nadam se da ćete dati svoju potporu ovom programu i da ćete e, ubrzati zakonodavni proces kako bi zemlje članice imale što prije koristi od ove potpore od 1. siječnja 2017. godine kao što je i predviđeno ovim prijedlogom. I naravno komisija je spremna pomoći vam u tom poslu i stoji na raspolaganje za sve potrebne informacije i dodatne doprinose i hvala vam i sve na raspolaganju za vaša pitanja. Hvala gospodine povjereniče, mislim da dajem riječ su izvjestiteljima, tko će početi, gospođa Krele, gospodin Van Nistelrooy. Da, hvala. I u prošlosti smo naviknuti evo, na zajednički zakonodavni rad. Evo na početku moram dati adekvatan odgovor na prijedlog komisije, a to je da Evo, vi ste rekli da vjerujete da ćemo podržati ovaj prijedlog. Ono što je najvažnije u svemu tome, da budemo brzi, i da dobro isplaniramo svoj rad jer je predsjednica već najavila naš način rada. To će značiti da ćemo morati uskladiti sve aktivnosti u parlamentu na odgovarajući način. Ovaj sastanak mislim da će biti izuzetne koristi u tome, jer ovo je jedna prva razmjena informacija. A drago nam je što je Odbor za proračun već imenovao svog izvjestitelja, kao što je učinio i odbor EMPL. A ostali odbori, PEŠ i KULT, su također imenovali svoje izvjestitelje za mišljenje. Ekon ima poseban položaj sukladno članku 54. Oni još nemaju izvjestitelja. Znam da žele podržati vaš prijedlog i oni će uskoro staviti nam na znanje tko je njihov izvjestitelj i radujem se budućoj suradnji. E, kada je riječ o planiranju, kao što smo razgovarali jučer, mi smo spremni izraditi nacrt izvješća do ljeta do ljetnog e, prekida, dakle bit će sve spremno za period do 15. srpnja. Imat ćemo razmatranje nacrta izvješća 8. rujna. Imamo rok za ulaganje amandmana odmah tjedan dana nakon toga 14. rujna. I imat ćemo razmatranje amandmana na sastanku 11.10. i glasovanje u odboru regije predviđeno za studeni. Potrebna nam je dobra suradnja, naročito s ekonom, u praksi i nadam se da ćemo prije kraja godine sa izvješćem moći otići na plenarnu. Evo, to je naš program i plan rada. A ako ostali odbori budu pratili naš korak, onda ćemo je uspjeti. Mi kao parlament e, imamo pravnu ulogu, mi smo su zakonodavci i ova uredba se treba usvojiti. I mi smo spremni usvojiti i prihvatiti sva razmišljanja, razmatranja i ovaj proces privesti kraju do kraja godine. Evo nekoliko napomena. E, s jedne strane e, to je više novca, s druge strane je manje novca. Sredstva se odvajaju iz proračuna za tehničku pomoć e, i iz Fonda za strukturna ulaganja. Možete li nam reći nešto o dostupnosti tih sredstava. Dakle, omotnice se neće dirati, kao što ste rekli. E, dakle, kako ćemo prioritizirati sve? E, možete li nam nešto reći o učincima na regionalnu politiku? Ja ne vidim ovdje nikako spominjanje učinaka na regionalnu politiku. No, hoće li e, se time pozabaviti vaša glavna uprava ili druge glavne uprave? I drugo pitanje, je li to, jesu li to sredstva za cijelo razdoblje? Je li to sve ili hoćete li iduće godine iznijeti neki drugi prijedlog i onda to ponoviti opet godinu nakon i opet godinu nakon toga? I na kraju posljednje pitanje. Došlo je do e, reorganizacije vašeg osoblja ili kako će to ići? Dakle, hoćete li usko surađivati sa zemljama članicama koje budu podnosile zahtjeve? Kako E, zamišljate da ćete e, raditi, hoće li e, to biti sukladno preporukama, jer vjerojatno one zemlje članice kojima bude najpotrebnija pomoć neće same postaviti zahtjev. Dakle, mi smo vrlo otvoreni za sve u ovoj prvoj razmjeni gledišta. I zadržimo živahan ritam. I ono što je najvažnije zapravo je ovaj plan rada. Mislim da je ovo dovoljno vremena za razradu amandmana i za razradu izvješća. I ne vidim razloga zašto ne bismo imali dobru suradnju i sa ostalim odborima. Hvala. Gospođa Krel, su izvjestiteljica odboru regiji. Hvala. hvala predsjednice. Nadam se da, je, da su ovi rokovi realni. Naravno se ne ovisi o nama i gospodine Dombrovskis. Vjerojatno ste to primijetili. Trebalo nam je određeno vrijeme u parlamentu prije nego što donesemo tu odluku i prije nego odredimo nadležne osobe za svaku od pokrivenih oblasti. To se objašnjava konkretnom prirodom prijedloga, specifičnom prilogom prijedloga, jer ako uđemo u detalje ovog prijedloga, vidimo da je da se ovdje podržavaju države članice kako bi bolje mogle planirati i ostvariti svoje projekte. Mislim da smo imali jako dobra iskustva s tom famoznom task force e, dakle, za Grčku, koja je omogućila da sredstva koja su dodijeljena Grčkoj e, u dosta delikatnoj delikatnom razdoblju dođu do osoba kojima su namijenjena. Zatim ima jedan drugi e, dio dakle, koji se tiče makroekonomskih pitanja. Ima za cilj da e, podržati različite reforme i pružiti tehničku podršku. I taj dio nema veze sa kohezijskom politikom. Sve to opet treba biti financirano kroz kohezijski fond. Dakle, zašto ste se odlučili za tako složen pristup? Ovaj dio koji se tiče makroekonomskih pitanja tu, na primjer, kažete da bi trebalo 60 od 120 mil, e, ukupnih milijuna Dakle, zašto niste našli ta sredstva u rezervama koje sigurno imate u drugim e, općim upravama kao što je e, DG Ecofini? Zašto niste izradili jedan konkretan specifičan program? Zašto ste se opredijelili za tako miješanje mikro i makroekonomije unutar e, kohezijske politike? Dakle, ja vam namjenski postavljam pitanje. Gospodin Van Nistelroj i ja smo pregovarali opću uredbu. Vi ste ste e, iznijeli u svojim prijedlozima e, specifične preporuke po državama i mi smo mm, se postarali da ti prijedlozi ne budu, nemaju toliki utjecaj kao što su to htjeli komisija i vijeće, mi smo se postarali da kohezijska politika ostane nešto što, se, nešto je u nadležnosti država članica, a ne nešto što ovisi o odluci komisije ili vijeća koji iznose te preporuke po zemljama. Došli smo dakle do, došlo dakle do bitke određivanja nadležnosti, a tu borbu smo u biti vrlo jednostavno mogli i izbjeći. Kada je riječ o financiranju, možemo preći na tu temu. Dakle, vi spominjete povećanje proračuna za tehničku pomoć. naime, rečeno je da treba uspostaviti mehanizam koji će omogućiti pomoć državama članicama u njihovom postupanju. Dakle, države članice mogu koristiti tu tehničku pomoć koju pruža komisija kako bi učinile učinkovitijom kohezijsku politiku u e, zemljama. Dakle, tu pomoć, taj mehanizam postoji, koristi ga već osam država članica. Iz tog razloga nam je potreban taj povećani e, povećani budžet za tehničku pomoć. No što je s tim mehanizmom koji je stvoren i zar već ta sredstva nisu izdvojena? Izgleda sada da su ta sredstva stavljena na raspolaganje, a u biti trebalo ih se upotrijebiti za ovaj konkretni instrument. Tako da ja ne znam kako se možemo postavljati da ta sredstva budu uplaćena i posvećena, namijenjena ovom instrumentu. I proračunski gledano doista mi nije jasno kako je ovako nešto moguće, jer iz ovih različitih kategorija ne možemo bilo šta bilo gdje prebacivati. Barem ne bi trebalo biti moguće. Hvala, najviše hvala. Sada ćemo nastaviti izvjestiteljima u sjeni odbor regiji. Gospođa Tomašić, izvolite, imate riječ. Gospođo predsjednice, poštovani povjereniče Dombrovski, poštovane kolegice i kolege zastupnici, podržavam izmjene uredbi koje je predložila Europska komisija. Strukturne reforme u raznim područjima javne politike jesu izazov jer je često potrebno određeno vrijeme kako bi se pokazale njihove koristi. Stoga je od ključne važnosti rana i učinkovita izrada i provedba bez obzira na to je li riječ o gospodarstvima koja su pogođena krizom ili strukturno slaba. Ne postoji univerzalni recept za strukturne reforme i dobra praksa može poslužiti samo kao nadahnuće za rješenja prilagođena različitim kontekstima država članica koje zatraže potporu. Temeljni uvjet za uspjeh programa je da teritorijalne zajednice socijalni partneri i dionici civilnog društva na terenu u visokom postotku usvoje strukturne reforme čime će on pridonijeti rastu povjerenja i promicanju suradnje između država članica koje zatraže potporu komisije i drugih država članica. Poboljšanje administrativnih i institucijskih kapaciteta lokalnih i regionalnih vlasti treba biti ključni aspekt bilo kakvog pokušaja da se poboljša kapacitet cjelokupne javne uprave u državi članici. U poboljšanje kapaciteta trebaju biti uključene sve relevantne razine upravljanja. Nadalje, jačanje uzajamnog povjerenja između država članica korisnica, ostalih država članica i komisije jedan je od izričnih ciljeva programa potpore strukturnim reformama. Međutim, uzajamno povjerenje ne može se ojačati ako nedostatak preuzimanja odgovornosti na terenu oslabljuje provedbu strukturnih reformi u državama članicama korisnicama. Hvala lijepa. Thank you, thank you very much. I don't see Mr. Jakovčić, so I'll give... Najpša hvala, ne vidim gospodina Jakovčića, tako svoga predajem riječ gospodinu Marževu. Gospodine potpredsjedniče, ako tehnička pomoć koja se pruža državama članicama predstavlja nešto što se uvijek naziva pozitivnim, ja želim ovdje izraziti svoje apsolutno neslaganje glede vašeg prijedloga da se ovo financira iz proračuna tehničke pomoći Europskog strukturnog fonda i fonda za ulaganje. Kolegica Konstanca Krell rekla je da kohezijska politika ne treba financirati odluke europskog semestra. I ne mogu shvatiti, odnosno ne bih mogao shvatiti da se naš odbor regi tome ne suprostavi, jer su naša pravna baza, članak 175 i 197, eh, ne omogućuju da se tako što napravi. No, imajući to na umu, mislim da okvir ovog programa pomoći strukturnim reformama predstavlja, e, odnosno postavlja određena pitanja. Vi ste se opredijelili za jako precizne oblasti koje treba reformirati. Podsjećam, pravosudni sustav, postupak privatizacije, obrazovanje, tržište rada, sustav socijalne zaštite, zdravstvo. Dakle, odlučujući se za tako što, vi ste, koliko ja vidim, iznijeli jedan politički program koji se nameće državama članicama i u biti tu se radi o uplitanju Europske komisije u poslove država članica koje želi sve više i više uvoditi u dodatnu liberalizaciju. Ja vam ovo prijateljski govorim, no ne znam da se može jasnije nametati politiku nego na taj način. Jer kako možete objasniti da se druge stvari nisu podržale. Na primjer, zašto se nije odlučilo za stvaranje novih poreza? Zašto se nacionalni, zašto se resursi ne nacionaliziraju? Zašto se ne radi na energetskoj autonomiji, odnosno neovisnosti? I sve u svemu, doista se pitam koja je priroda ove pomoći i njeni ciljevi. i ovo je poput onog prijatelja koji nam želi dobro, ali na kraju učini zlo. I to je onaj zlokobni način rada trojke koji se ovdje da čitati. I zaključno, mislim da sva tehnička pomoć koja se može pružiti državama članicama neće ništa promijeniti, promijeniti tome da narodi odbacuju ovakve intervencije. Mislim da ono što se, tehnička pomoć pružena Francuskoj glede reforme tržišta rada neće ništa promijeniti u glede postojećih prosvjeda koji žele da se povuče novi zakon o radu zbog kojeg su stotine tisuća i milijuni ljudi na ulici. I za kraj, kažete da se može osloniti na pomoć međunarodnih organizacija. Pa ja bih volio čuti, na primjer, kada se radi o tržištu rada, da li ćete se opredijeliti i tražiti pomoć eh, od svjetskog eh, svjetske organizacije rada ili e, Međunarodnog monetarnog fonda. Hvala sljedeći izvjestitelj Sijeni, gospodin Renke, gospođa Renke. Najpša hvala predsjednice i hvala vam gospodine Dobrovski što ste došli ovdje raspravljati o ovom prijedlogu s nama. Mislim da smo imali dosta vremena da razmislimo o tome svemu i raspravimo jer prošlo je dosta vremena od prvog eh, spomena do danas. Dakle, kada se govori o strukturnim reformama, vi ste tu jako lijepo slikavali eh, stvarnost, možda donekle i eufemistično, jer neke od tih strukturnih reformi su imale jako negativan učinak na stanovništvo u određenim zemljama. Iz tog razloga mislim da postoji određena razina sumnjičavosti prema ovom prijedlogu, ne samo unutar ovog odbora, već vjerujem i e, među brojnim zastupnicima članovima ovog parlamenta jer ja mislim da ovaj e, prijedlog može biti od velike koristi da pomogne državnim članicama s, tehničkim, s tehničkom pomoći da se vidi kako posezati, koristiti e, napraviti održ za strukturnim fondovima i napraviti održive reforme. No, s druge strane, kad vidimo popis svih stvari kojima se želite baviti, tu se čita pokušaj nametanja, barem na stražnja vrata, e, pokušaj e, utjecanja, utjecaja na makroekonomiju određenih država, a to je nešto što se ne može raditi. Dakle, ja bih i moj klub zastupnika htjeli bismo da se ovaj prijedlog oblikuje na taj način da se doista pruži državama članicama mogućnost da zajedno rade s komisijom kako bi se stvorila situaciju u kojoj kohezijski fondovi mogu biti upotrebljeni za pozitivno gospodarsko i društveno, društveni razvoj, a ne da se nameće nameću neki planovi koji dolazi iz e, Brisela. Jer ja vjerujem da su kohezijski fondovi najbolji kada je pristup e, jednak, partnerski, dakle nacionalne nacionalna tijela vlasti moraju doista sudjelovati u tome svemu i preuzeti vlasništvo nad e, tim predlozima. I konačno, bilo je riječi o potencijalnom namjeni strukturnih fondova. Za nas je jako važno da ta ulaganja ne idu nigdje drugdje nego u održive projekte, jer samo kroz održive projekte možemo ostvariti ciljeve koje ste stvorili, radna mjesta e, i ekološku u ekološki održivu situaciju u Europskoj uniji. No, ovi prijedlozi, bojim se, idu e, na, u drugom smjeru, odnosno ako budu išli u tom smjeru, to je smjeru nametanja agende iz Brisa, onda ćemo biti jako skeptični. Hvala, gospođo Damato, izvolite, imate riječ. Želim izraziti neke e, suštinska pitanja i također e, načelna pitanja kada je riječ o programu. Dakle, na kraju prošle godine komisija je predložila pitanje e, predlog ovog e, programa i u okviru jednog e, zdravog normativnog okvira i kada je riječ o zdravom funkcioniranju ekonomije, to su glavni preduvjeti za poticanje rasta zapošljavanja, za podizanje standarda života i za održivi razvoj u čitavoj Europskoj uniji. I s time se možemo svi složiti. Kao što se i slažemo s time da je jedan od glavnih uzroka za lošu apsorpciju strukturnih fondova upravo administrativni kapacitet e, država, lokalnih i regionalnih vlasti. U programskom razdoblju 2014. i 2020. imamo vezu između takozvanog zdravog gospodarskog upravljanja i kohezijske politike sa predviđenom mogućnosti da komisija zatraži od zemlje članice reviziju ili izmjenu partnerskog ugovora kako bi se podržala provedba preporuka koje se odnose na tu zemlju. Dakle, krajem 2013. godine tu je uveden jedan novi element koji prema nama, koji prema i pokreta pet zvijezdica, nema nikakve veze sa samim smislom kohezijske politike koja je e, upravo tu kako bi ispunila jaz između različitih europskih regija i pojačala koheziju na teritorijalnoj gospodarskoj razini. No sada kao su zakonodavci imamo ovaj novi prijedlog kojim se pruža potpora za strukturne reforme. Ali što su zapravo strukturne reforme? Strukturne reforme, sukladno definiciji sa web stranice komisije, su one reforme koje se odnose na tržište rada i također na socijalnu skrb, na liberalizaciju i privatizaciju usluga. No, sada nećemo ocjenjivati vrijednost e, i prikladnost navedenih reformi, jer financirati jedan takav program E, oduzimajući sredstva e, strukturnim reformama je sasvim nešto drugo. Dakle, ako to usporedimo sa ukupnim e, proračunom za kohezijsku politiku, to je ipak mali iznos, ali uvijek govorimo o 142 milijuna eura. Dakle, tim više mi se čini da nakon navedenog članka 23. ovaj pokušaj da se uvede u našu kohezijsku politiku i instance koje se odnose na makroekonomsku politiku koje zapravo nemaju nikakve veze ili malo veze imaju sa kohezijskom politikom. Dakle, tu e, se obraćam kolegama, mislim da je opasno tumačiti ovaj program za potporu u strukturnim formama kao pilot projekt za razdoblje nakon 2020. Dakle, sa jednim e, scenarijem gdje imamo značajno smanjenje za strukturne e, fondove i također makroekonomsku uvjetovanost i sve veće korištenje javno-privatnog partnerstva i financijskih instrumenata, a tu očekujemo da će nam se još podasreti konkretni dokazi. Znamo da je kohezijska politika nešto što možemo usavršiti i spremni smo zajedno razgovarati o budućnosti kohezijske politike, ali treba uvijek imati u vidu konačnu svrhu. Da, kohezijska politika, da, reforma, da, ali ne njezino izvrtanje. Suština. E, formalno zemlja članica odlučuje o tome hoće li tražiti pomoć iz programa, ali znamo koliko su važne preporuke po zemljama, naročito u slabijim zemljama. Ko ne bi htio da se skrati vrijeme birokracije i da se izbjegne porezna utaja i e, kao što smo tražili u više navrata i u tekstovima koje smo glasali u plenarnoj, jačanje administrativnih kapaciteta lokalnih i regionalnih vlasti. E, sve se zapravo usmjeruje ka istom cilju, a to je liberalizacija tržišta rada ove same reforme zapravo se pretvaraju u privatizaciju ili e, se nameću e, mirovinskom sustavu i e, zdravstvenom sustavu, ali ne ostvaruje se niti se zna zapravo što to kako to utječe na živote građana. Dakle, žao mi je što je spomenuta Grčka koja je osiromašena, sedena na glad od strane trojke i privatizirana od strane multinacionalnih korporacija i imamo sada e, nezaposlenost mladih koja doseže 35%. Nije važno što je došlo do 270% povećanja e, slučajeva depresije i nedostatka zdravstvenog osiguranja. Nedostatak strukturnih reformi, mjere štednje i e, nemogućnost e, fiskalne konsolidacije, dakle to su sve mjere koje su po nama štetne. Gospodine povjereniče, trebamo tu unijeti još jedan element koji će još jednom oslabiti kohezijsku politiku? Hvala, hvala gospođo Dimato. S obzirom da izvjestitelj Sjeni Aldea nije tu, ja sam jedina predstavnica Aldea, dopustite mi da objasnim e, i predstavim stav kluba zastupnika Aldea. Biću kratka, samo par rečenica. Imam dvije stvari koje želim reći. Već imamo reformu kohezijske politike jedna od politika te jeste uvjetovanost koja je dijelom sporazuma o partnerstvu između država članica Europske unije i ta uvjetovanost podrazumijeva u većini slučajeva zahtjeve da sprovede strukturne reforme. Dakle, ovaj predloženi program doista je blisko povezan s problemima kohezijske politike. Kao drugo, podržavali smo novu inicijativu u sustavu europskog semestra i dakle imat ćemo dva puta godišnje preporuke po zemljama od sad, a to je nešto je povezano uz strukturne reforme koje trebaju biti provedene u nekim od država članicama. Znam da to nije nužno za sve države članice, no postoje države članice u kojima strukturne reforme jesu potrebne. Potrebne su kako bi se podržalo provedbu kohezijske politike. Daću vam jedan primjer iz jedne država članica. Ovdje ću posegnuti za vlastitom državom članicom. Dakle, regionalni operativni program treba podržati zdravstvene infrastrukture, to je jedan od primjera, dakle zdravstvene usluge. No, reforme u sektoru zdravstva nisu provedene do kraja, a nije moguće dobiti pomoć, strukturnu pomoć od Europske unije, jer nisu zaključene strukturne reforme u e, sektoru zdravstvenoj skrbi. Dakle, potrebne su nam takve reforme i potrebna nam je i ta pomoć. Dakle, evo moje pitanje. Najčešće smatramo da ovakva pomoć treba doći od tehničke pomoći iz strukturnih fondova. Dakle, ta tehnička pomoć je već predviđena kroz operativne programe u različitim državama članicama. Dakle, kako se može kako možemo biti sigurni da neće doći do preklapanja između tehničke pomoći i novog programa i kako možemo upravljati različitim reformama koje će biti podržane e, od strane ovih, ova dva krila istih strukturnih fondova, jer u biti ovdje je riječ o strukturnim fondovima, o novom instrumentu u okviru strukturnih fondova. Dakle, to su i stav i pitanje koje postavlja klub zastupnika Aldeja. Hvala vam na strpljenju. A sada predajem riječ gostima, izvjestiteljima odbora za poljoprivredu. Ne, ne, za zapošljavanje, ispričavam se. Gospodine Šogor, izvolite, imate riječ. Nakon što je konferencija predsjednika znači rekla da će dobiti znači 53 plus e, stajalište. Imali smo zajedno vrlo dobro dobru suradnju vezano uz zapošljavanje i pitanje zapošljavanja. U e, sadašnjem kontekstu niskog gospodarskog rasta isto tako e, dugoročne dugoročna predviđanja mladih nezaposlenosti mladih ono što je izuzet izuzetno važno su strukturne reforme. A strukturne reforme na području držišta e, rada su od izuzetne važnosti. Europska unija se treba manje fokusirati na adaptaciju e, zakonodavstva nego prije svega na učinkovitu implementaciju zakonodavstva koje već postoji. Moramo prije svega koristiti instrumente koje su na našem raspolaganju u okviru europskog semestra i u okviru preporuka po zemljama. E, niski e, provedbeni, e, provedbena razmjena u državama članicama pokazuje da postoje znači prepreke gospodarskom rastu koje dolaze znači iz područja zapošljavanja i tržišta. Zbog toga moramo uspostaviti program strukturnim potpore strukturnim reformama u dugoročnom razdoblju i to može biti isto na raspolaganju u mojoj zemlji e, Rumunjskoj. Mislimo da programski period 2017. 2014. godine e, znači imati ostvarenje 70%, a zapravo postoji, ne postoji dovoljna strategija u e, u onim strateškim područjima. Ono što je izuzetno važno je da preveniramo krize u budućnosti, stvorimo održive ekonomije koje će moći e, zbilja odoljeti svim krizama u budućnosti. Hvala, gospodine, gospodin Olbricht. Komisija zna kako funkcionira parlament i mi moramo provesti duboku analizu, moramo vidjeti o čemu se zapravo ovdje radi. Ovdje se pokazuje da nije sve jasno i nama je potrebno razjašnjenje. Da, Konstans i gospodin Lambert, pratit ću njihova pitanja. Zašto? Moramo razumjeti vaš način razmišljanja moramo reći da države moraju pratiti preporuke ako predlažete novi instrument da nešto ne funkcionira na najbolji način. A ono što nedostaje je novac, ne dovoljno novca, ne radi se o velikim sredstvima, no e, novcu koji će motivirati za poduzimanje strukturnih reformi. Mi, e, znači tu je to zapravo ponuđenje nasljeđivanje instrumenata koji će onda dovesti do strukturnih reformi, ali to je dobrovoljno. Ako želite provesti svoje reforme, onda možete uzeti našu potporu i pomoć. Ako ne želite, šta onda to znači da se neće reforme provoditi? Ovo je sugestija, prijedlog. Nudimo vam e, instrument kako biste mogli bolje funkcionirati i provoditi reforme, zato što vi to ne činite. I zbog toga vam nudimo instrument. Države članice koje provode reforme, njima ne trebaju instrumenti. Znači, ako sam dobro razumio, mi predlažemo instrument koji se onda oduzima od nekih drugih konkretnih sredstava u proračunu. Tko će to napraviti ako, na primjer, uzmemo određena sredstva iz strukturnih fondova? Da li to znači da će onda to ići znači u e, politiku koja je osmišljavana na regionalnoj razini, deđe, ređi i tako dalje? postavlja se pitanje kakve su te reforme koje su povezane za kohezijskom politikom. A ne radi se samo o kohezijskoj politici, nego se radi isto tako i o dio novca koji je povezan sa e, kohezijskom politikom. Da li je to dio e, glavne uprave ređija, regija, onda e, odbor za regionalni razvoj u parlamentu koji se time bavi. Postavlja se pitanje tko će to obavljati. A ovdje se također postavlja pitanje ako, na primjer, država članica zadraži pomoć. Vi komisijo imate novac i možete ga dati, ali komisija može reći da, dati ćemo novac, ali ćemo vam također poslati i stručnjake. Postavlja se pitanje kakvi su to konkretni aktori i konkretni čimbenice koji će onda zapravo određivati način na koji će to sve funkcionirati u državama članicama. Možete li nam reći kako to će to sve skupa funkcionirati? Onaj koji predlaže vrši određeni politički izbor, a potrebne su zapravo konkretni čimbenici i konkretne akcije i to je zapravo nešto što je skriveno iza ove politike. Povjereniče, možete li nam možda pojasniti, ne možda danas, nego parlamentu, što zapravo stoji iza cijelog ovog programa? Ko će odlučivati ko će odlučivati, ko će biti uključen, e, koji čimbenici, eksperti, međunarodne organizacije, e, agencije i tako dalje. Da li države članice imaju slobodan izbor ili im se nešto diktira i to je zapravo politički vrlo osjetljivo. Hvala. Ovo su bili komentari i pitanja povjerenja. E, izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni, te e, gosta iz drugih odbora, izvjestitelja u drugom odboru, a gospodine povjereniče, možete sada odgovoriti na pitanja, dajem vam riječ. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ja ću pokušati sad e, zapravo okupiti glavne teme koje smo čuli u okviru pitanja i odgovoriti na njih. Prije kad govorimo o raspoloživosti sredstava, kao što već u prijedlogu stoji u uvodnim izjavama, radi se o tehničkoj pomoći koja je u ovom trenutku centralizirana u okviru Europske komisije koja onda e, znači raspodjeljuje sredstva jedan e, sto 112 e, milijuna eura iz ESIF-a i isto tako iz drugih sredstava, to, iz drugih fondova, znači to je taj To je taj prijedlog, radi se o novcu koji će direktno biti upravljan od strane komisije. Ono što također moramo imati na umu da nećemo potkopavati program i rad tehničke pomoći u ovom trenutku, no ovaj e, programatski period imamo otprilike 400 tisuća e, eura, a komisija procjenjuje Također treba postojati mogućnost e, da se dodjeljuje sredstva za iz svih tih fondova, znači dodjeljivanje sredstava znači koji bi onda pružili pomoć osmišljavanju ovog programa potpore strukturnim reformama. Da li se radi o novcu za cijeli, cijelo razdoblje? Da, radi se o novcu za cijelo razdoblje. Kad govorimo o reorganizaciji e, samog e, osoblja, Radi se o e, strukturnim reformama koji znači e, će biti podržani od strane službi u okviru Europske komisije. Imali smo DG Equi koji je e, spomenut. No, imamo posebnu službu koja znači pruža pomoć strukturnim reformama. A izvješćuje predsjedniku Junkeru i meni, a koordinira se znači posao sa svim relevantnim strukturama u okviru komisije i isto tako sa vanjskim strukturama i stručnicima ako je to potrebno. Također se smo imali pitanje vezano uz određeno nametanje državama članicama, da li države članice će biti prisiljene napraviti određene korake. Znači radi se o programu koji je dobrovoljan i on se pokreće na zahtjev. Ako država članica zahtjeva tehničku pomoć, onda ćemo ju i pružiti. Postavili smo, imali smo također i pitanje o tome tko odlučuje. To se radi u suradnji sa državama članicama. Nemamo sad tu neke stručnjake ili organizacije koje će državama članicama nametati nešto. U svakom slučaju to dolazi i pokreće se zahtjevom od strane država članica. Kad govorimo o poveznici sa kohezijskom politikom i o između znači kohezijske politike i ovog programa potpore strukturnim reformama. U okviru komisije imali smo cijeli niz rasprava u tom smislu kao što znate imate službu za potporu strukturnim reformama i Znači oni su se inspirirali radom e, e, skupine e, za Grčku i za Cipar i isto tako su uzeli primjer koji je pomogao kako bi zapravo na vrlo jasan način poboljšao apsorpciju EU fondova od strane Grčke. Postoje također i određene financijske odluke koje su to omogućile, no isto tako smo imali i tehničku pomoć koja e, je pružena Grčkoj. Što se tiče ove široke, e, široka tehnička e, pomoć, ona je raspoloživa samo u okviru programa u, znači, u okviru programa prilagodbe, znači koji države koje su u okviru programa prilagodbe. Procjena komisije je sljedeća. S pomoću koja će pružiti ova tehnička pomoć moći ćemo e, pronaći potrebne sinergije u okviru financiranja iz europskih fondova, nacionalnih financiranja. Isto tako moramo pogledati koja je agenda strukturnih reformi i to na zahtjev e, države članice. Imao sam znači cijeli niz pitanja vezano uz kohezijski fond i e, tehničku pomoć. To su dvije razdvojene stvari. To je nešto što na neki način želimo malo prebroditi tu striktnu raspodjelu. Trebamo vidjeti da li je to moguće i zbog toga ovaj program je zapravo struktura koja može koordinirati različite strukture u okviru komisije kako bismo pronašli, izlašli e, sinergije. Imali smo e, primjer e, gospođe predsjednice koja ide u tom pravcu gdje se takva tehnička pomoć onda može koristiti gdje ona može biti korisna. Kad e, govorimo o pitanjima što se tiče pokušaja da se kohezijska politika na neki način podvrgne europskom semestru. Moram reći da jasno tu se ne radi o takvom pokušaju. Imali smo e, cijeli niz e, kolega su govorili o tome. Imamo uredbu o općim e, znači pravilima, imamo cijeli niz pravila, imamo također različite znači infrastrukture, transport, energija, socijalna politika i tako dalje koja je tu uključena. Imamo znači podušku državama članicama kako bi se e, pozabavili znači sa cijeli nizom pitanjima energetskom učinkovitošću, sigurnošću, problemima transporta, socijalnom kohezijom i tako dalje. I komisija nema zbilja nikakav, e, nikakvu želju da se to promijeniti promijeniti. Fondovi funkcioniraju Imamo program za sedam godina, imamo znači namijenjena sredstva za sedam godina i ništa nećemo e, to sad mijenjati. Imamo naravno e, preporuke po zemljama za svaku godinu koje se osvajaju od strane vijeća. No, trebamo vidjeti da li u određenim uvjetima i okolnostima reforme E, koje su sadržane u preporukama po zemljama mogu biti podržane od strane europskih fondova. No, to ni u kojem slučaju ne treba biti u okviru nekakvih preduvjetovanosti i trebamo vidjeti kako se zapravo tehnička pomoć može koristiti kako bi se zapravo povezale te različite politike koje se podržavaju u okviru e, europskih fondova. Ono što želimo e, postići je zapravo povećati učinkovitost korištenja e, sredstava kako bi se pojačao i povećao ekonomski i socijalni razvoj u državama članicama. To, mislim, također odgovara i na vaše pitanje o zašto se ovdje radi o širokom prijedlogu. To je zapravo bio naš cilj kako bismo osmislili te različite e, zapravo različite intervencije transvezalno u različite politike trebamo vidjeti na koji način e, postoje znači instrumenti u nekim područjima kako oni mogu mogu eventualno pružiti pomoć u nekim drugim područjima. Nismo se u svakom slučaju e, sad dogovorili oko neke liste i nećemo govoriti o nekim konkretnim programima, no u svakom slučaju e, radi se o zahtjevu države članice i to je zapravo nešto što države članice trebaju i to odgovara potrebama država članica. Trebamo vidjeti e, koje međunarodne organizacije mogu biti uključene ili MMF ili e, Svjetska organizacija rada. Kad e, govorimo E, na primjer sa grčkom vladom o reformama tržišta rada i sa sadašnjom administracijom imali smo znači cijeli niz pitanja što se tiče implementacije takvih reformi onda ćemo koristiti u svakom slučaju stručnjake međunarodne organizacije rana kako bi procijenili kako prolazi ta implementacija i kako bi nova vlada mogla pružiti određeni prijedlog i vezano uz nove prakse na području tržišta rada. A naravno, međunarodna organizacija u tom smislu može pružiti svoju stručnost i ekspertizu. Imali smo također i pitanja vezano uz e, nisku apsorpciju sredstava što se tiče administrativnih e, kapaciteta. To je istina i ovaj program bi mogao također riješiti i taj problem. Također ste spomenuli pojednostavljenje. Neću reći da je ovo direktno povezano s ovim prijedlogom, no pojednostavljenje je također u e, zbilja u srcu e, agende e, komisije. Mi u svakom slučaju e, računamo na podršku Europskog parlamenta kao suzakonodavstva na tom području. No, kad, e, na primjer, mi damo jedan prijedlog o pojednostavljenju, onda imamo cijeli niz novih e, razina uvjetovanosti i provođenja koji zapravo na neki način dolaze sa raznih strana ono što nam je izuzetno važno je da uključimo sve ovo što je e, prioritet za nas u okviru e, pojednostavljenja. Evo, ja mislim da sam odgovorio sad na ovu prvu rundu pitanja i mogu poslušati drugu rundu. Five. Five. Evo, primamo prijave za javljanje za riječ. Imamo za sada šest prijava. Gospođa Maletić. Thank you very much, Madam Chair, and welcome uh, Vice President Dobrovskis. Hvala. Dobrodošli, potpredsjedniče Dobrovskis. Slažem se s kolegama koji su rekli da je ovaj program više nego dobrodošao kada je riječ o boljoj provedbi kohezijske politike. No, još uvijek e, imam neka pitanja. Prvo se pitanje odnosi na ono što je rekla gospođa Mihajlova. Mislim da niste dali dovoljno detaljan odgovor. Treba nam malo više informacija. Najveći izazov pred ovim programom je koordinacija i komplementarnost sa svim ovim ostalim instrumentima koje imamo i rekli ste da razmišljate o mogućoj budućoj koordinaciji sa planovima iz operativnih programa zemalja članica i sa radnom skupinom u okviru DG Regio i također sa svim ostalim oblicima tehničke pomoći. No, također smatram da trebamo razmisliti o tome kako pristupiti svakoj zemlji pojedinačno, jer u nekim zemljama članicama imamo operativne programe na nacionalnoj razini, nekim drugima na regionalnoj razini, imamo različite tehničke pomoći koje rješavaju različite probleme, a ti su pak povezani sa strukturnim reformama i provode se na različite načine. Tako da je važno vidjeti kako možemo sve uskladiti i osigurati komplementarnost e, u konkretnim zemljama članicama. Evo, to je prvo pitanje, a drugo se odnosi na budućnost ovog programa za potporu strukturnim reformama. Vidjela sam da je predviđena evaluacija do sredine 2018. odnosno pardon 19. A to je prekasno kako bi se razmišljalo o budućem višegodišnjem financijskom okviru. Smatrate li da bi to bilo moguće pomaknuti na nešto ranije razdoblje ili jeste li razmislili o razdoblju nakon 2020. Evo, kako je vaše promišljanje o tome? I treće pitanje. Ima li neka veza između makroekonomske uvjetovanosti i stvarnog provođenja makroekonomske uvjetovanosti u određenoj zemlji ukoliko ta dotična zemlja ne udovolji svim zahtjevima i istovremeno ne zatraži potporu. Jer rekli ste da se potpora isplaćuje na zahtjev. No, ne smatrate li da bi ipak eh, trebala biti obvezna u nekim slučajevima? Hvala, gospođa Breso, izvolite. Hvala. Hvala, gospođo predsjednice. I ja se želim vratiti na neka pitanja koja su već eh, postavljena. Preporuke po zemljama imaju svrhu globalno usmjeriti djelovanje određenih zemalja ka određenim makroekonomskim ciljevima koji nemaju nikakve veze sa mikroekonomskim ciljevima. Dakle, to su makroekonomski ciljevi koji u kraćem vremenu, dakle to su uglavnom konjunkturne politike, dakle ti makroekonomski ciljevi trebaju usmjeriti europska gospodarstva u pravom smjeru. I imamo strukturne instrumente koji su sve poželjniji, ali to se odnosi uvijek na velike razmjere, dakle na nacionalnu razinu i na makroekonomska pitanja. I jedan dio ovog popisa stoji. A onda treba vidjeti hoće li isplaćena tehnička potpora biti dovoljno fleksibilna kako bi se prilagodila političkim ciljevima određenih zemalja. To je drugi sud koji će ja donijeti kasnije jer ne možemo politički uskladiti sve zemlje. Dakle, moramo pretpostaviti da će se pri postizanju strukturnih ciljeva ipak omogućiti različite političke politička usmjerenja jer smo mi jedinstveni u različitosti, a ne u jednakosti. Evo, to je moja zamisao o Europi. No, jedan dio ovoga sadržaja odnosi se na mikroekonomska pitanja. Evo uzmimo poljoprivrednu politiku, to je sektorska politika koja mora omogućiti učinkovitost e, i konkurentnost e, poljoprivrednih gospodarstava i ona se vodi svojom e, logikom kojom upravljaju ad hoc odbori, ad hoc politika i tako dalje strukturna politika ili kohezijska politika ili regionalna politika, kako god je nazvali, i naravno i socijalna politika vezana za socijalni fond su opet mikroekonomske politike koje treba razraditi dugoročno, jer su to složene i dugoročne reforme i te politike trebaju izgraditi učinkovitije sustave u poduzećima, u sektoru usluga, u poljoprivredi i tako dalje poljoprivreda naravno je vezana za Fond za e, ruralni razvoj koji upravo nastoji razviti poljoprivredni sektor koji je povezan sa ostatkom ekonomije, koji je učinkovitiji. To su vrlo različite politike i svaka od njih raspolaže vlastitim instrumentima, vlastitom tehničkom pomoći i svaka od njih usmjerava ne toliko djelovanje država nego lokalnih i regionalnih vlasti i poduzeća koja rade u tom sektoru. Evo, mislim da ovaj instrument ne odgovara konkretnom cilju preporoka po državama koje zapravo donose makroekonomske ciljeve koje teže većoj konvergenciji između država. Mislim da će tu doći do sukoba između jednog i drugog aspekta. I sada, bez obzira na razne političke sudove klubova, ipak mislim da iz ovog popisa treba izbaciti pitanja koja nemaju nikakve veze sa velikim općim strukturnim politikama nego koja su vezana za sektorske politike koje se vladaju vlastitim logikama i koje zahtijevaju također i e, različite rokove, imaju različita trajanja. Takve politike koje su strukturne prirode zahtijevaju određeno vrijeme i zahtijevaju strpljenje i zahtijevaju stručna znanja koja možda vaši stručnjaci neće imati. Tako da postoji opasnost da e, ugrozimo druge europske politike. Evo, mislim da bismo mi trebali promisliti o tome. Nekim stvarima nema mjesta u odnosu na ono što ste rekli i u odnosu na ono što želite postići na izazove koje ste ovdje si zacrtali. Jer Inače smo u opasnosti da se ovaj program smatra nekom vrstom produžene ruke trojke i da se to smatra uplitanjem u različite sektore koji ipak sa velikom stručnošću i noseći se sa složenim pravilima provode složene politike Europske unije. Ne možemo sve upakirati u europski semestar, to ne ide to nije cilj niti samog europskog semestra, a osim toga tu preporuke po zemljama mogu biti suvišne i mm, zemlje se neće pridržavati. Malo se toga može učiniti iz godine u godinu i tu ne ulazi niti javno zdravstvo, niti poljoprivreda, niti e, reforma zdravstvene skrbi. ako se predlaže neka reforma zdravstvene skrbi ne znači da se to mora podvesti pod nadležnost europskog semestra jer e, u njegove nadležnosti ekonomsko-financijska politika jer tu imamo druge političke logike. Socijalna reforma ne može biti samo pitanje štednje ili isto vrijedi za zdravstvenu politiku. To je jedan složen postupak i proces koji e, zahtijeva E, druge načine i drugačije rokove i također e, druge načine pružanja tehničke pomoći. Hvala. Gospođo Spirak, izvolite. Hvala. Gospodine potpredsjedniče, imam e, nekoliko konkretnih pitanja koja se tiču tehničke potpore Grčkoj. Kao što već znate, u izjave skupine o Grčkoj imamo obvezu za pružanje dugoročne tehničke pomoći za promicanje rasta. Sukladno izvješću Ministarstva gospodarstva Grčke, sredstva nisu donijela rezultate, kao što ste već objasnili. Tehnička pomoć se isplaćuje na zahtjev. Tijekom svojeg prvog e, mandata radna skupina nije donijela rezultate, kao što znamo. Dakle, imamo li poseban e, prijedlog e, koji će se pozabaviti Grčkom i možemo li izvući neke pouke iz drugih zemalja u programu ili iz same Grčke kako bi se nadvladao ovaj manjak strukturnih reformi koji već bilježimo u Grčkoj? Hvala. Gospodine Polčak, izvolite. Hvala. Želim se nadovezati na ono što je rekla gospođa Breso prije nekoliko trenutaka. Evo, ako nemate ništa protiv, želim naglasiti da je ovaj nacrt programa nešto što možemo pozdraviti, ali treba pojasniti još čitav niz pitanja. Općenito govoreći, nedovoljna provedba dogovorenih reformi u okviru koordinacije gospodarskih politika je opasnost koja ugrožava učinkovitost ovih eh, procesa i ne samo u zemljama koje se nose sa gospodarskim poteškoćama. Trebamo također eh, uzeti na znanje da postoji i problem sa nedovoljnom primjenom eh, europske pravne stečevine u zemljama članicama. No ipak moramo se usredotočiti na to odakle dolaze sredstva za ovaj program. Jer ako će se program financirati iz resursa za investicijske i strukturne fondove, onda koordinacija gospodarskih politika i povezivanje istih sa kohezijskom politikom je nešto što iziskuje veliki oprez. Ja ću ići toliko daleko da kažem da Europska politika ima vlastite ciljeve kao što je opisano u ugovorima i drugim dokumentima Europske unije, a kada je riječ o kohezijskoj politici, glavni cilj je podupreti teritorijalnu i socijalnu koheziju u Europskoj uniji. Ova potpora se pruža za potporu ulaganjima i za potporu uključivog rasta i tako dalje. E, pružanje potpore provedbi strukturnim reformama nije jedan od glavnih ciljeva kohezijske politike i tu se vraćam na pitanje financiranja. Gospodin Marži i gospođa Krell su govorili o tome. Evo, imam konkretno pitanje. Je li komisija analizirale druge opcije za financiranje ovoga programa? Recimo, dijelom iz glave pete administrativnog proračuna Europske unije. Mislim da bi bilo bolje naći tu sredstva iz europskog proračuna. I još nekoliko pitanja. Sadržaj zahtjeva za pomoć, način na koji se isti odobrava i činjenica da je to povezano sa drugim odredbama iz područja kohezijske politike, to nije dovoljno. O tome je govorila gospođa Maletić. Mislim da ovi prijedlozi trebaju biti uključeni u sporazume o partnerstvu, jer mislim da i ove potenje treba promijeniti. A to je doista dugotrajan proces, barem što se u najmanju ruku tiče zemalja članica. Dakle, mislim da se trebamo postaviti pitanje koliko su koordinirani i usklađeni ti programi? I posljednje pitanje odnosi se na udosrčenje naših aktivnosti i preklapanje istih u različitim programima. I tu naročito mislim na aktivnosti iz obzora 2020. Hvala. Gospodin Celer, izvolite. Hvala. Evo, na brzinu sam pročitao ovaj dokument. I na početku sam mislio da se radi o tehničkoj pomoći. Da se govori o kohezijskim i strukturnim fondovima i da je to instrument za pružanje pomoći regijama i državama kako bi nadoknadile zaostatke koji su nastali već e, početkom kohezijske politike i operativnih programa. Znači, za pružanje pomoći, naročito onim državama i regijama, kao što često govorimo na ovom odboru, imamo regije koje jednostavno nemaju administrativne kapacitete od e, obrazovanosti službenika i e, broja zaposlenika koji rade na programima, ali nakon što sam pročitao ovaj nacrt uredbe, došao sam do potpuno suprotnog zaključka. Određene zemlje koje su do sada pokazivale nedostatak kapaciteta u provođenju reformi, i koje zaostaju u gospodarskom rastu ili koje bilježe negativne rezultate. Evo, čini mi se da se tim zemljama želi prenijeti neka saznanja o, o pojmu good governance, odnosno dobrog upravljanja. Evo, to mi se čini da je suština ovog dokumenta. Kao što je bilo i u slučaju proširenja, dakle prije pristupanja Europskoj uniji, nove zemlje članice dobile su sredstva za usklađenje sa pravnom stečevinom Europske unije. Evo tu se sve toga davao i primjer Grčke. gdje smo osnovali E, radnu skupinu za suradnju sa MMF-om, zato jer MMF ima sposobnost i snagu da nametne određene odluke za što Europska unija nema snage, jer ne može nametati određene odluke ili reforme zemljama članicama. A zemlje članice, naravno, moraju provoditi reforme ako žele uživati potporu Europske unije. Dakle, namjera je potaknuti rast, naročito u zemljama koje se nalaze u poteškoćama. U članku 8. predviđaju se razne mogućnosti koje nemaju baš mnogo veze sa kohezijskom politikom u klasičnom smislu riječi, nego se to više tiče upravljanja i pomoći e, zemljama članicama u poboljšanju upravljanja. Govorimo o 120 milijuna eura u četiri godine. E, kakvi se kapaciteti mogu staviti na raspolaganje? Dakle, godišnje 35 milijuna, otprilike. Evo, da vidimo koji su troškovi stručnjaka, recimo jednog stručnjaka 100.000 eura godišnje. Evo, ako uzmemo 350 stručnjaka godišnje, dakle, oni bi trebali pružati tu pomoć. Ali tu se ne misli na provedbu operativnih programa gdje imamo 500 stručnjaka u 28 zemalja članica koji se time bave. Ovdje imamo jedan općenitiji pristup. Želi se dati poticaj onim zemljama koje još nisu krenule putem reformi. No dobro, ja se pitam koja je zemlja članica spremna dobrovoljno krenuti tim putem. koja bi vlada bila spremna priznati da ne može to učiniti sama i da joj treba pomoć i potpora Europske unije ili da joj treba pomoć nekih vanjskih stručnjaka? Evo, to je glavno pitanje koje želim postaviti. Hvala, zanimljivo pitanje. Ja ću pitati vladu. U redu, hvala. Gospodin Papadimulis, izvolite. Hvala, κύριε Dombrovskis, Gospodine Dombrovskis, kao što ste rekli, postoje žive kritike unutar odbora za regionalno pitanje i postavljamo si brojna pitanja. Pitanja koja pokrivaju većinu kluba zastupnika. Ja želim i dalje inzistirati, naime, čini mi se da vaše pitanje nije dostatno. E, dakle, tijekom zadnjih godina nejednakosti su se povećale u Europskoj uniji i socijalne i regionalne, da, što znači da kohezijska politika nije dostatna, ona ne lječi problem porasta nejednakosti tu imamo siromaštvo, nezaposlenost, e, nejednakosti koje još raz. Dakle, postoji jasna briga. Mi ne želimo izgubiti te fondove politike, kohezijske politike i taj instrument koji ćete stvoriti, no u biti mi bismo više voljeli da se povećaju sredstva na raspolaganju za kohezijske fondove. Dakle, možete li preuzeti na sebe obvezu da se ne izgubi kohezijski fond? Kao drugo, postavljeno je pitanje ponekad izravno, ponekad i diplomatsko pitanje. Dakle, pitanje je da li će se tu raditi o tehničkoj pomoći ili o političkom držizmu. Dakle, tu morate biti jasni da li se smatrate mudracima koji smatraju da znaju istinu ili želite pomoći zemljama kojima je potrebno poboljšati njihove tehničke i upravne kapacitete kako bi proveli programe koje za koje se opredjele. Treće, jeste li upoznati s izvješćem revizije o task force u Grčkoj. Naime, neovisna revizija je napravila, objavila izvješće gdje se kaže da nije bilo nikakve odgovornosti, ne, da je bila nedostatna odgovornost i da nije napravljena dovoljna studija, analiza rezultata, tako da uopće nisu ljudi zadovoljni e, rezultatima tog rada, bar ne u onoj mjeri kao što ste vi to predstavljali. Se nadam da ste to pročitali. I treće pitanje kad se već nema puno novca, a ni svim zemljama nije potrebna stručna i administrativna pomoć jednak na isti način e, nije potrebna Rumunji, Rumunskoj, Bugarskoj, Grčkoj e, jednaka pomoć kao i Njemačkoj i Nizozemskoj. Dakle, po kojim kriterijima ćete rasporediti te, ta sredstva i na temelju čega ćete odlučiti kome će biti stavljena na raspolaganje ta tehnička pomoć, jer cilj je da ona stvarno ide tamo gdje, gdje je najpotrebnija. Naime, jako često kriteriji koje ste uspostavili dakle s tom financijskom uvjetovanošću oni čine da ti kohezijski fondovi idu u zemlje i regije kojima su najmanje potrebni. A te iste fondove ne dajemo zemljama, regijama i društvenim kategorijama e, kojima je najpotrebnije. Tu su izvješća, rezolucije, odbora regija koji iznose pravu kritiku i traže promjene. I evo spomenut ću za kraj svoju zemlju Grčku, dakle. Grčka je, osobito u zadnje vrijeme, počela provoditi brojne reforme, a nisam siguran da će moći biti brzo provedene te iste reforme u zemljama kao što su Francuska, Njemačka, Nizozemska. I to sama komisija priznaje. Netko od mojih prethodnika kolega rekao je to. Tu je okvir e, pomoći zajednice. Ostalom, gospodine Dombrovskis, e, postotak apsorpcije u Grčkoj pokazuje da je Grčka e, jako učinkovita. Dakle, nemojmo se na nju obrušavati. Dakle, trebamo dati kohezijska sredstva tamo gdje su najpotrebnije. Najviše hvala. To je bilo zadnje pitanje. Povjereniče, izvolite, imate riječ. Uvaženi zastupnici, hvala na vašim pitanjima. Glede pitanja koje se tiče više razina, dakle nacionalne spram regionalne, odnosno državne spram regionalne, tu će program biti stane na raspolaganje i regionalne razini, ali to mora zatražiti sama država članica. Dakle, ako dođe do takvih zahtjeva, na primjer, za ostvarenje nekih regionalnih reformi ili rad na nekim političkim područjima koje su u nadležnosti regija, onda se i tu može tražiti takva pomoć, ali preko države. Pitali ste što je sa post 2020. i tim razdobljem. Komisija za sad nije pripremila nikakve prijedloge za to razdoblje. To će pitanje, to je pitanje sad preuranjeno. Vjerojatno će se, naravno će se i na tome raditi, ali trebamo imati određena iskustva prije nego što bismo iznijeli da trebamo izvući neke iskustva iz ovog sadašnjeg razdoblja prije nego što iznesemo i predstavimo neke prijedloge za buduće razdoblje. E, spominjan je SRSP e, i makroekonomska uvjetovanost. Ponavljam da SRSP ne unosi nikakvu e, izmjenu u u ESIF fondove. Dakle, tu nema nikakve promjene u odredbama koje se tiču makroekonomske uvjetovanosti koje su mogle biti uključene od strane država članica u njihovim nacionalnim programima. Zatim posljedno pitanje o vezi između preporuka podržavama tehničke pomoći i fleksibilnosti, pa fleksibilnost je zasigurno tu u smislu da su države članice te koje biraju koja, kojim područjima treba tehnička pomoć. Dakle, to nije unaprijed određeno putem eh, preporuka po državama. Dakle, to je sve u skladu s prioritetima, među kojima su i prioriteti Europske unije. Dakle, tim putem se može postupati ukoliko država članica naravno to odluči. Posljedno su i neka pitanja gdje se dakle, radi o sudu Dakle, pitanje koje se tiču miješanja politika ili preklapanja nadležnosti. Pa znate, to je pitanje suda. Možemo mi to nazivati s jedne strane smiješanjem politika, a s druge sinergijom politika. Dakle, ovisi o vašem stavu. Da, postoje određena preklapanja u samoj prirodi ovog prijedloga i pružanje pomoći državama članicama je cilj treba vidjeti iz kojih politika se može posegnuti da bi se riješili određeni problemi. Zatim, kada se traži tehnička pomoć, evo konkretno što se tiče Grčke i ove e, task force za Grčku, ja sam spominjao taj primjer već u prethodnom prvom krugu, glede E, korištenja EU fondova I Grčka je uveliko poboljšala stopu korištenja europskih fondova. Trenutno pružamo tehničku pomoć e, putem rada komisije ili međunarodne grupe s eksperata. Bavimo se napotom poreza ili drugim pitanjima i posredstvom SRSS-a pružamo tehničku pomoć. Sada se tu radi i o pomoći glede izbjegličke krize. Dakle, ima tu puno sektora što se tiče razdoblja 2014. do 2020. naša pomoć prvenstveno usredotočena na najbolju moguću iskoristivost fondova i provedbu eksante uvjetovanosti kako bi Grčka doista mogla najučinkovitije koristiti fondove Europske unije. To je onda i pitanje o glavi petoj. Procena komisije je ta da se ne može posezati za glavom petom jer SRSP je program s operativnim karakteristikama, dakle podrška državnom članicama za strukturne reforme i stoga to ne treba financirati iz glave pete. Međutim, program za upravljanje e, osobljem je nešto što se može e, financirati preko e, glave pete Zatim posljedno pitanje a se pitanje o tome koja država članica želi e, dobrovoljno tome pristupiti, pa moramo reći da će ta tehnička da se ta tehnička pomoć uvel koristi e, za Grčku i Cipar, no postoje neki povisni razlozi zašto je SRSS prvenstveno posvećeno Grčkoj i Cipru, no tu ima i drugih država članica koje su izrazile svoj interes za korištenje tog programa. Dakle, postoje i druge dakle, države članice koje su zainteresirane e, i žele iskoristiti ovu mogućnost. Posljedno zatim i jedno suprotno pitanje u biti, naime na temelju kojih kriterija se biraju države koje će dobiti pomoć. Pa, uz pretpostavku da potražnja prekorači ponudu, onda bi komisija e, uspostavila određene kriterije žurnosti i izazova s kojima su suočene države članice, koje su potrebe za podrškom socioekonomski indikatori i administrativni kapaciteti države članice. To se sve procjeni i odluči kojim državama članicama na temelju toga dakle onda se ocjeni koje su države članice u najvećoj potrebitosti i njima se pomaže. Mislim da sam bio dovoljno jasan i u uvodnom izlaganju ne, ovo je nešto što se ne tiče sredstava namijenjenih državama članicama. Dakle, države članice ne gube nikakve europske fondove zbog ovoga. Zatim, da li je ovo tehnička pomoć ili političko upravljanje? Pa ja bih rekao da se ovdje radi o tehničkoj pomoći, a ponekad je jako duboka tehnička pomoć. To je naše iskustvo, to je iskustvo koje smo imali s Grčkom, na primjer. Ove, su, se radi o reformama koje su slobodno države izabrale, ovisno o demokratskom njihovom izboru. Dakle, pitalo se da li su to države same izabrale. Da, odgovor je da, E, države mogu slobodno birati te programe pod uvjetom dakle, da nisu suprotnosti sa našim zajedničkim politikama. Dakle, postoji velika fleksibilnost glede toga koje reforme i koje, koja područja, za koje reforme i koja područja države traže pomoć. Hvala. Nešto hvala povjereniče, potpredsjedniče. Ovo je bilo naše, naš prvi sastanak e, na... Želite još nešto reći? Evo, molim vas, samo jednu minutu. It was our Ovo je bila naša prva razmjena gledišta. Želim zahvaliti povjereniku, podpredsjedniku na svim ovim informacijama. Mi imamo, dakle, gust dnevni red i dobit ćemo ćemo ovo izvješće nakon što bude prevedeno u srpnju. Mislim da će izvjestitelji u narednih dana imati konkretnija pitanja i zamolio bih e, povjerenika da nam bude na raspolaganju, dakle da odgovori i u buduće na ta pitanja, jer e, samo se nadam da ovo neće biti prva razmjena gledišta i onda gotova stvar. <laughs> Dakle, bilo bi dobro da nam se može i dalje odgovoriti na pitanja. Toliko. Hvala. Gospod Kreo, želite nešto reći? Ne. Evo, ja sam samo htjela završiti rečenicu. Dakle, ovo je prvi susret, prva razmjena gledišta i nadam se da ćemo imati priliku razmijeniti daljnje informacije i gledišta. Predsjedavajuća, svakako vam želim reći da je komisija spremna pružiti vam dodatne informacije i pomoć u vašem radu u svakom slučaju mi se nadamo da ćemo usko surađivati na ovom dosjeu. naša hvala. Dopustite da zaključim sastanak. Dakle, dobili ste odluku, odluke koordinatora. Ukoliko se slažete s tim odlukama, jučerašnjim odlukama koje ste dobili, dakle ima li ikakvih komentara? Ne, dobro, znači smatramo ih odobrenim. Rad, ima li išta pod Ne. Posjećam vas 15. lipnja i 16. lipnja ujutro imamo sljedeći sastanak. Zahvaljujem prevoditeljima na njihovoj današnjoj suradnji. Zaključujem sastanak. Hvala.